no hay anuncios y pasamos vale. directamente. Y aquí tenemos la lista de, de oradores. De Muy buenas tardes. Dobar dan svima. Želim vam svima dobrodošlicu na sastanak odbora za gospodarstvo i monetarna pitanja. to Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Nemamo nikakvih e, priopćenja naše predsjednice, tako da odmah prelazimo na točku 3 dnevnog reda, to je gospodarski dijalog s španjolskim ministrom gospodarstva s gospodinom Luisom de Guindosom. Najprije se ispričavam u ime predsjednice koja danas nije mogla sudjelovati na ovom sastanku i želim zahvaliti svima, to jest e, ministru gospodarstva što sudjeluje na ovom e, na ovoj razmjeri mišljenja zato što doista nisu svi ministri spremni sudjelovati u ovakvim raspravama. Ovo je doista jasan signal koje mm, ova španjolska vlada pokazuje prema Europskoj uniji i prema euro. Stvari su se jako puno promijenile od posljednjeg eh, posjeta ministra gospodarstva prije nekoliko mjeseci. Tada je spašavanje bilo ključna riječ svih intervencija. Tu riječ sad možemo zaboraviti kad govorimo o Španjolskoj i Španjolska, koju danas ovdje predstavlja ministar, se danas povezuje s jednom drugom riječi, a to je dobar primjer. Dat ćemo ministru 15 minuta da održi svoj govor, a nakon toga ćemo započeti raspravu. Ministre, imate 15 minuta. Hvala vam, hvala vam svima. Kao ministar gospodarstva Španjolske za mene je iznimna čast ponovno se pojaviti pred ovim odborom. Pred e, više od godine dana sam bio u ovom istom odboru i informirao sam vas o gospodarskoj politici koju provodimo u Španjolskoj. Kao što se sigurno sjećate, govorili smo o složenom scenariju u kojem se nalazila zona euro i govorili smo o općoj gospodarskoj krizi i o krizi povjerenja. Danas je situacija doista različita. Mnoge smo izazove riješili i vidimo više optimizma u našoj budućnosti. Europa više nije e, samo briga i rasprava se danas koncentrira na ono što Europa može učiniti kako bi se potaknuo gospodarski rast i kako bi doprinijela razvoju gospodarskom razvoju diljem svijeta. Ova kriza je zapravo predstavljala veliki izazov za europske građane i mi smo to jako dobro, jako smo se dobro sa njom suočili. Europski parlament je bio ključan sudionik u tom oporavku i vrlo važna e, snaga povezivanja koja se sada razvija u cijeloj Europskoj uniji. U okviru tog e, izazova bankarska unija je najvažniji korak kojeg je Europa poduzela od usvajanja eura i to bit će to temelj na kojem će počivati gospodarski oporavak. Mislim da smo riješili mnoge prepreke. 2014. će napokon biti godina oporavka. Međunarodni monetarni fond je predvidio e, rast za eurozonu od 1%. No još uvijek pred nama ostaju brojni izazovi. Moramo i dalje raditi kako bismo ponovno postigli razine prosperiteta koje je Europska unija uživala prije ove krize. Europa mora nastaviti raditi kako bi postala Europa koja je još bolja, snažnija i ujedinjenija, no koja će imati uvijek iste vrijednosti. U ovom smislu siguran sam da su gospodarske rasprave vrlo važan element u okviru europskog semestra ne bi li se upravljalo gospodarsko, ne bi li se unaprijedilo gospodarsko upravljanje Europskom unijom. Sad ću vam reći nekoliko riječi o situaciji u Španjolskoj. Prije godinu dana Španjolska se nalazila u jednom posve drugačijem situaciju. Španjolsko gospodarstvo se nalazilo u drugoj recesiji od početka krize. Recesija koja je već trajala pet godina, a nijedna i ništa nije dovodilo do oporavka, za razliku od situacije u ostalim europskim državama. Što se tiče tržišta rada, e, španjolsko gospodarstvo se suočava sa ogromnom nezaposlenošću. Što se tiče sektor, e, financijskog sektora, Španjolska je zatražila financijsku pomoć od Europskog stabilizacijskog mehanizma. Danas smo pred potpuno drugačijim scenarijom. E, recesija je iza nas i španjolsko gospodarstvo će u 2014. ipak živjeti u drugačijim uvjetima od onih u proteklim godinama. Po prvi puta e, vidimo neprestani gospodarski rast koji je počeo još u trećem kvartalu 2013. i koji će jačati koji će se jačati tokom ove godine. Međunarodni monetarni fond je dao predviđanje za 2014. da će e, oporavak biti bolji od drugih europskih zemalja predviđanja španjolske vlade je da će rast biti 0,7% ove godine. To je vrlo oprezno predviđanje, no bez sumnje jedan od osnovnih temelja ovog oporavka je reforma financijskog sustava. Upravo prošli tjedan, kao što vi svi znate, Španjolska je završila program eh, financijske pomoći od Europske unije. Riječ je o programu koji je uspješno završen zato što smo se koncentrirali na dva ključna uzroka koji su i izrokovali sve ove neravnoteže u proteklim godinama. To je dakle pretjerana zaduženost privatnog sektora te slabi financijski nadzor koji je zapravo skrivo sve nedostatke koji su se događali u bankama. Financijski sektor je zapravo odražavao sve ekscese koji su bili se nakupili u periodu rasta. Stope raste neodrživih kredita iznad 20%, to je bio godišnji prosjek i to je dovelo do puknuća e, nekretninskog balona. Na taj način su se zapravo skrivale rupe u javnim računima i dovodila se u rizik održivosti tih računa. U istovremeno E, inflacija je rasla i došlo je do e, znatnog gubitka konkurentnosti gospodarstva. Sve je to izašlo na svjetlo kada je pukla e, nekretninski mjehur. I sada, što smo morali učiniti? Najprije smo morali uvesti transparentnost u realno gospodarstvo i drugi korak je bio ojačati nadzor, regulatorni okvir i dakle rad vlade, te zapravo u španjolskim bankama. Ovaj program nam je pomogao da dostignemo odlične rezultate u vrlo kratkom vremenu. Organizacije su se restrukturirale, rekapitalizirale i sanirale. E, šte, štedne organizacije su se transformirale u banke, profesionalizirale su svoja tijela i postale neovisnije od političke ovlasti. E, planovi restrukturiranja se i dalje provode i e, španjolska tijela za rješavanje banaka su pomogla u tome. Još drugi e, dokaz uspjeha ovog programa je što se vratilo povjerenje ulagača. U proteklih nekoliko dana banka je, na primjer, izdala obveznice u, u vrijednosti od 1 milijarde eura. Danas imamo financijski sektor koji može e, poduprijeti gospodarski oporavak Španjolske i to se vidi i sa poboljšanjem e, tijeka kredita. Uvjeren sam da će e, španjolske banke dobro proći test otpornosti koji će provesti Europska središnja banka. Još jedna ključna reforma za ovu promjenu percepcije i vraćanje povjerenja je tržišna reforma koju je vlada pokrenula u ožujku 2012. Pretjerana strogost našeg tržišta rada je zapravo uzrokovala da Španjolska je e, bilo gospodarstvo u koje je nezaposlenost doživio najveći porast. Španja, Španjolska je zapravo uništila 50% e, zaposlenosti više nego što je to bilo slučaj u e, drugim zemljama eurozone. Trži, Reforma tržišta rada sada daje svoje rezultate. Za vrijeme 2013. smo uspjeli stabilizirati e, tržište rada. I danas po prvi puta imamo manji broj, zapravo broj e, nezaposlenih neprestano pada. Prognoze da će 2014. Prognoze kažu da će 2014. gospodarstvo stvoriti nova radna mjesta i predviđamo da će po prvi puta dakle, taj rast biti oko 1%. To ne bi bilo moguće bez reforme tržišta rada. No, ovo je sve važno, no nije dovoljno i zato sada radimo na provedbi novih reformi. U prosincu smo usvojili nove mjere za pojednostavljenje broja ugovora te uveli veću fleksibilnost u definiranje ugovora na pola radnog vremena to je vrsta ugovora koja se ne koristi pretjerano u Španjolskoj. Financijska reforma i reforma tržišta rada su nadopunjene sa čitavim nizom mjera koje su uspjele liberalizirati tržište e, dobara i usluga, racionalizirati javni sektor i ponovno pokrenuti kreditiranje. Ova vlada će nastaviti sa reformama i nastaviti ćemo sa provedbom programa stabilnosti i nacionalnog plana oporavaka kojeg ćemo predstaviti sljedećeg travnja. Što ćemo dalje raditi? Nastavit ćemo sa provođenjem fiskalne discipline, radit ćemo na reformi poreznog sustava kako bi se pojednostavnio i kako bismo dobili odgovarajuće poticaje za e, poticanje rasta i stvaranje radnih mjesta. Zatim ćemo revidirati sustav financiranja, potaknut ćemo alternativne izvore financiranja i to posebite za mala i srednja poduzeća i radit ćemo i dalje na reformi energetskog sektora i sektora prijevoza. Prošlo, e, sljedeći tjedan ćemo e, usvojiti novi zakon koji je potaknut od strane Europske komisije i koji govori o reguliranju profesija. Po mom mišljenju, Španjolska je dokaz da sa kombinacijom politike e, fiskalne konsolidacije te sa pokretanjem strukturnih reformi to daje rezultate. Upravo je to pom dozvolilo dakle, ispravljanje glavnih e, makroekonomskih neravnoteža koje su se nakupile u, e, u španjolskom gospodarstvu za vrijeme dakle pozitivnog razdoblja. Na ovaj način, zahvaljujući naporima svih nas i španjolskog društva, uspjeli smo vratiti povjerenje u španjolsko gospodarstvo. Zatim, e, proces interne devaluacije, te e, što naravno je potrebno da bi ostali unutar monetarne unije, sve nam je to pomoglo da potaknemo našu konkurentnost, te da ostanemo u eurozoni. Zatim treće, e, moderacija cijena sada radi, na, zapravo to dovodi do toga da raste dohodak e, obiteljima što potiče potrošnju, privatnu potrošnju i dakle posljedično konkurentnost gospodarstva. Danas dakle e, zaduženost španjolskih obitelji i poduzetnika je dakle oko 200 milijardi eura i gotovo 200% BDP-a. Španjolska će, je u 2013. uspjela sintetizirati velike slabosti e, gospodarskog, španjolskog gospodarstva. To je dakle vanjski deficit. 2013. smo završili sa kapacitetom financiranja koji je bio oko 2%. No, e, sada imamo neto poziciju vjerovnika i to znači da će Španjolska u, u sljedećih nekoliko godina svjedočiti većem rastu suficitom. U 2014. vanjski sektor će biti pokretač oporavka predviđanja rasta izvoza. Za 2014. se predviđaju dakle, oko 6% u realnim terminima. Osim toga, raste i oporavak unutarnje potražnje kroz poticanje privatne potrošnje i kroz ulaganje u e, dobra. Ulaganja, to jest uvoz, sada trenutačno raste po, propisi, eh, po stopama koje su oko 20%. No, španjolsko gospodarstvo danas se gleda na drugi način i tu se vidi da se vraća povjerenje ulagača i financijskog sektora te realnog gospodarstva. Strana ulaganja su se gotovo udvostručila i prešla 23 milijarde eura. E, državna blagajna je kroz cijelu 2013. financirala sredstvima i dakle bili, ostvarili smo najnižu moguću razinu od samog uvođenja eura. E, državna blagajna je pokrila više od 16% e, financiranja kratkoročnih i dugoročnih za cijelu 2014. godinu. I prošli tjedan smo dakle ostvarili rekordnu potražnju od 50 milijardi eura. Dakle, doista se nalazimo pred jednim drugačijim scenarijom. Ono što je doista značajno su dakle promjene, strukturalne promjene i to čvršći temelj od onih kojima smo imali u prošlici. Dakle, to je ispravak javnog deficita, stabilnost cijena i vanjski suficit. Dakle, Španjolska više nije država oko, koja je u problemu, već je država koja pridonosi stvaranju ravnoteže između europskih gospodarstava. Španjolska je uspjela provesti prilagodbu glavnih ekonomskih neravnoteža koji su se prikupile u prošlosti. Uspjeli smo mm, staviti španjolsko, e, španjolsko gospodarstvo na potpuno novi put oporavka. E, no oporavak je još uvijek nedostatan i moramo nastaviti raditi kako bismo vratili razine zaposlenosti na one iz, iz prije krize. Moramo raditi na konsolidaciji tog oporavka, moramo raditi na tome da se kredit vrati realnom gospodarstvu i da stvorimo opet radna mjesta. Ključno je da poduzmemo mjere kako bismo stali na kraj fragmentacije tržišta koje još uvijek postoji u Europskoj uniji. Oporavak je vrlo težak i vrlo je težak u zemljama koje, koje je kriza najteže pogodila, koje su morale izvršiti najviše prilagodbe. Bankarska unija će sigurno doprinijeti e, razbijanju fragmentacije tih tržišta, financijskih tržišta i zato moramo raditi na njezinoj potpunoj provedbi. Napori španjolskih građana su znatno pridonijeli gospodarskom oporavku naše zemlje. Ova je kriza ojačala model integracije i solidarnosti kojeg predstavlja Europa. Unatoč poteškoćama i razlikama, europljani, mi europljani smo ipak uspjeli pronaći put za oporavak i put za nastavak. Hvala vam. Hvala vam. Počinjemo sada sa raspravom. Podsjećam vas da svaki zastupnik ima pet minuta za postavljanje pitanja. Krećemo sa europskim pučanima. Hvala vam. Najprije bih e, htio pozdraviti ministra i reći da u pet godina koliko sam ja proveo u ovom parlamentu, drago mi je da sada na kraju mandata čujemo ovako dobre vijesti. Stoga bih vam e, najprije htio čestitati na ovim odličnim rezultatima. Prvo pitanje, evo na izlasku smo iz krize. No dugo smo bili u krizi koju je bilo vrlo teško predbroditi. Kako se to ne bi ponovilo, ne smijemo ponavljati pogreške koje smo učinili u prošlosti. Što nam možete reći i na europskoj razini, ali i s obzirom na ono što se dogodilo u Španjolskoj, koje su to pogreške koje si ne smijemo opet dozvoliti? Drugo pitanje se odnosi na bankarsku uniju. E, vijeće predlaže, e, zapravo prijedlog vijeća je više mm, vladinu u odnosu na ono što bi parlament htio. Što vi mislite o tome? Mislite li da će se postići dogovor između vijeća i parlamenta na tu temu. Treće, govorili ste o poreznoj reformi. Možete li nam reći nešto više što planirate učiniti u Španjolskoj i koji će biti prioriteti? Te na kraju. Pitanje koje se odnosi na druge zemlje. Mm, naravno, pogotovo Portugal koji također se približava kraju svog programa gospodarske prilagodbe. Vi ste također pozorni promatrači. je e, što mislite o portugalskoj situaciji? Najprije hvala vam e, na čestitkama. Mislim da e, posebno moramo čestitati španjolskim građanima, španjolskim institucijama, ali E, u potpunosti se slažem s vama da je situacija bitno drugačija nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina. E, krenut ću vaše zadnjeg pitanja koje se odnosi na Portugal. E, moram reći da sam u potpunosti uvjeren da portugalska vlada ulaže maksimalne napore kako bi ostvarila poboljšanje situacije što se tiče portugalskog gospodarstva. Smanjili su fiskalni deficit, E, ozbiljno provode reforme i smatram da u narednih nekoliko mjeseci i siguran sam e, da će Portugal uspjeti pronaći e, rješenje za izlazak iz programa financijskog spašavanja. Tako da sam uvjeren da će Portugal biti još jedna priča o uspjehu. Znam da je situacija bila teška, bili smo suočeni sa velikim poteškoćama i vi ste bili suočeni sa velikim poteškoćama kao i španjolsko društvo. E, međutim, gospodarski oporavak u Portugalu je važan za e, Španjolsku, a i obrnuto. U tom smislu E, mogu konstatirati da će to zapravo biti velika pomoć za Španjolsku kada e, dođe do gospodarskog oporavka u Portugalu kao i za druge zemlje. E, što se tiče pogrešaka iz prošlosti, što se tiče Španjolske, mislim da tu ne postoje prevelike greške osim što se tiče nekretninskog e, balona koji je doveo do strukturnih e, problema kada je došlo do problema i kada se rasprsnuo taj e, balon, pojavile su se poteškoće i u financijskoj industriji. Došlo je do ogromnog pada što se tiče poreznih primitaka, do pada konkurentnosti, jer Situacija se dramatično promijenila kada su se e, pojavile poteškoće. Smatram da ćemo što se tiče e, mehanizma za nadzor e, imati koristi od njega s obzirom na bolji nadzor, a i što se tiče boljeg upravljanja bankama. Mi smo sada uspjeli provesti određene reforme, međutim moramo obratiti posebnu pozornost na jedan pokazatelj, a to je vanjski deficit. Ne možemo imati deficit koji je veći od 10% BDP-a. Osim toga, postavili ste pitanje koje se odnosi na bankarsku uniju i izglede za razvoj. Što se e, tiče toga, nalazimo se u vrlo osjetljivoj situaciji. Osjetljiva e, je ravnoteža, odnosno situacija u kojoj svi moraju biti pobjednici. Kao što znate, temeljem prijedloga koji su podneseni u Europskom parlamentu, e, situacija je osjetljiva, međutim došli smo do točke kada postoji spremnost za određene ustupke. Što se tiče fiskalnog razvoja, mi nastojimo raditi na poticanju štednje i poticanja otvaranja e, novih radnih mjesta. A reforme koje provodimo što se tiče poreza na dobit idu u smjeru e, smanjenja određenih poreznih stopa. Istodobno ćemo ukloniti određene pravne praznine koje postoje što se tiče propisa o porezu na dohodak i porezu na dobit. Hvala vam. sada u ime socijalista, gospodin Antolis Sanchez Presedo. Hvala vam. Htio bih zahvaliti ministru Gindu što je došao i održao ovaj govor u odboru Ekon i imam pitanje koje se odnosi na monetarnu politiku. Klub zastupnika socijalista voli čuti ovako dobre vijesti, no naravno e, nemamo vremena za počivanje na lovorikama i smatramo da izlazimo iz recesije koja je zapravo koju je zapravo stvorila Europska središnja banka i ove e, i uz strašne prilagodbe. A djelomično krivnja leži i u lošem upravljanju proračunom te u e, bankarskoj krizi. To je sve Španjolsku dovelo do, do krajnjih granica i drago mi da smo sada u situaciji da se vraćamo u normalnost. Kriza još uvijek naravno nije gotova dokle god imamo ovoliko nezaposlenih, ne možemo smatrati da je kriza gotova, dokle god se ne oporavi dotok kredita obiteljima i malim i srednjim poduzećima. Dakle, dok se sve to ne dogodi, ne možemo stati. Naravno, pozitivni pomaci postoje, ide sve na bolje, izbjegli smo bankrot, no porast zaposlenosti moramo staviti kao jedan od prioriteta i htio bih u ovom prvom dijelu vam postaviti dva pitanja o dakle odnosu Španjolske i Europske unije te što Španjolska smatra da bi Europska unija trebala učiniti. Komisija smatra da Španjolska neće ispuniti svoje obveze prema paktu o rastu i stabilnosti. Proveli ste poreznu reformu koju ćete predstaviti u ožujku 2014 prema preporukama koje su dane u okviru europskog semestra. U Španjolsko, Španjolska trenutačno ima razliku od 10%, 36,8% ima Španjolska i u scenariju e, niske inflacije, niskog gospodarskog rasta i sada bismo trebali e, premostiti taj jaz cikličnog deficita koji je gotovo, koji iznosi gotovo 4,5 bodova. Smatram da je važno da to pojasnite zato što moramo imati e, jako dobar plan e, ove reforme i morate to jako dobro iskomunicirati. Hoćemo li uspjeti zadržati PDV ovakav kakav imamo? Na koji način smatrate da će se realizirati ovaj proces gospodarske, to jest porezne prilagodbe? Hoće li to biti dakle jedna opet bolna prilagodba javnih rashoda i zapravo koji će biti ključni elementi koje ćete koristiti. Drugo pitanje se odnosi na neravnoteže, na makroekonomske neravnoteže. Europska komisija smatra da Španjolska e, ima pretjerane makroekonomske neravnoteže, tako da treba ih ispraviti. Neću sada konkretizirati e, detalje, no strukturne reforme se ne trebaju provoditi samo u, e, na tržištu rada e, i zapravo reforme tržište rada se moraju koncentrirati na rezultate zato što e, koji je glavni element to je stvaranje radnih mjesta na to ste se koncentrirali u kojem će smjeru ići ta reforma tržišta rada hoćete li provoditi aktivne politike zapošljavanja hoće li se mm, definirati E, maksimalne razine plaća, kada znamo da su e, najviši dužnosnici povećali svoje plaće mnogo više od onoga što smatramo da je odgovarajuće. Molio bih vas da iskoristite pet minuta za pitanje i odgovore, ne samo za pitanje. Sada ministar ima 25 sekundi za vam odgovoriti, tako da malo budite fleksibilni, molim vas. Eh, prvo da slažem se s vama da je prije dvije godine španjolsko gospodarstvo nalazilo se u potpuno drugačijoj situaciji. Što se tiče teme o dakle, pakta stabilnosti i u rastu, te o reformi, dakle očito smo učinili dobro. Naravno, postoje stvari koje još uvijek ne funkcioniraju kako treba, to je naš porezni sustav. I potreba, potrebna nam je porezna reforma koja će ja mislim potaknuti rast gospodarstva. Što se tiče reforma tržišta rada, mislim da podaci govore sami za sebe, jer po prvi puta Španjolska je u četvrtom kvartalu prošle godine e, napokon imala dakle veći broj, e, napokon je stvorila veći broj ravnih radnih mjesta. I došlo je dakle do pozitivnog, pozitivnih pomaka ove godine ćemo imati dakle e, neto stvaranje radnih mjesta u Španjolskoj. E, hvala vam u ime liberala gospodin Tremosa. Hvala vam predsjedniče. Ministrem, želim vam dobrodošlicu u Europski parlament. Imam tri pitanja, kratka. Prvo e, su dakle već pet godina za redom zajmovi realnom gospodarstvu padaju. S druge strane, e, stalno rastu zajmovi javnom sektoru. Kako smatrate da ćete stati na kraj ovom crowding out efektu? I drugo, što se tiče gospodarskog oporavka u Španjolskoj, e, kako možete reći da je došlo do takvog gospodarskog oporavka ako se još uvijek nije e, uspostavio dotok kredita realnom gospodarstvu? drugo pitanje, prema Bundesbanku, 300 milijardi eura je javni deficit. Dakle, riječ je o deficitu koji se definitivno ne kontrolira, iako vjerujem da ga pokušavate kontrolirati. Kako biste stavili ovaj deficit pod kontrolu, kakve reforme planirate? Povećati poreze ili smanjiti javnu potrošnju? I treće pitanje. 3. siječnja je britanska vlada najavila da je e, najavila referendum za Škotsku, i dakle da će se na taj način e, vratiti svi javni dugovi. I što će se dogoditi sa svim tim dugovima ako će Škotska postati neovisna? I zanima me što vi planirate u slučaju da se nešto slično dogodi sa Katalunijom. Da, sada radimo na procesu ozdravljenja španjolskog gospodarstva i imamo sektore e, kojima je potrebno zaduživanje i zapravo znači e, krediti nam trebaju. I postoji jako velik broj solventnih tvrtki e, u Španjolskoj. Ono što vam mogu reći je da u određenim segmentima već postoje pozitivni tijekovi kredita. I tu govorim o novim tijekovima kredita. Vidi se oporavak i ponude i potražnje e, kredita i obiteljima i solventnim tvrtkama. Što se tiče javnog deficita, porazna reforma dakle mora nas dovesti do pravednog poreznog sustava da se dakle pokrenu um, pošteni i pravedni poticaji koji će potaknuti štednju koji će potaknuti otvaranje radnih mjesta i slažemo se sa preporukama Europske komisije, OECD-a i Međunarodnog monetarnog fonda, jer to su temelji reforme. Te na kraju treće pitanje koje ste postavili vi jako dobro znate da u ovom trenutku glavni vjerovnik e, mnogih dakle španjolskih e, tvrtki je dakle to je ogromna tvrđava kada dakle cijela Španjolska, dakle sve njezine e, regije rade zajedno. To nas čini puno snažnijima i mogućuje nam da pređemo ove momente poteškoće I solidarnost je jedan od ključnih elemenata kad se suočavamo sa financijskim ili ostalim gospodarskim poteškoćama u kojima se može naći španjolsko gospodarstvo. Par, oprostite, još mi je ostala jedna minuta. Hvala vam na odgovoru, no niste mi odgovorili na treće pitanje. Dakle, bili španjolska država zajamčila španjolski dug. 75% katalonaca bi mogli podržati ovaj referendum. Dakle, da ili ne. Stav španjolske vlade, kad govorimo o referendumu, je sasvim jasan. I vjerujem da i vi ga svi znate. Stoga, Vraćam se na riječi gospodina Rahoja, predsjednika naše vlade. U ovom trenutku jedini izvor financiranja e, čitavog niza e, naših regija, uključujući i Kataloniju, je Španjolska. I to kroz Fond za financiranje e, regija. I na kraju ono što želim reći, što sam zapravo već prije spomenuo, je da se na taj način jasno pokazuje solidarnost koja postoji između različitih e, regija u Španjolskoj. Na primjer, u veljači ćemo imati drugu isplatu iz dakle, drugog, druge, druge runde isplate. I Dakle, u regijama ćemo isplatiti 8 milijardi eura sada u veljači i na taj način će brojne regije koje nisu imale pristup tržištu, koje prije nekoliko mjeseci nisu uopće imale pristup tržištu, na taj način će regije moći eh, financirati osnovne i ključne usluge. To, ponavljam, je snaga solidarnosti i snaga gospodarske integracije. Kao što i vi dobri znate, u ovom parlamentu i u ostalim institucijama Europske unije, u fondu, dakle, jedinstvenom fondu za rješavanje, ono što donosi znatne napretke u prosperitetu, u ovakvim trenucima poteškoća, to su dakle solidarnost i integracija. Filip Lambert u ime zelenih. Gospodine De Kindos, kao prvo hvala vam lijepa što ste došli ovamo. Primijetio sam da je ovo drugi put da dolazite, osim toga sam primijetio da vaš e, sjeverni susjed Pjer Moskovici e, je već dva ili tri puta odbio doći ovamo. Ne znam zašto, je li razlog taj ne znam zašto, jer demokracija je mlađa u Španjolskoj nego u Francuskoj, je li demokracija tamo snažnija ili osjećaj odgovornosti. U svakom slučaju hvala vam lijepa na tome. No, e, vratimo se ozbiljnim temama, iako je demokracija ozbiljna stvar. Brine me nejednakost u Španjolskoj. Što biste rekli onima koji kažu da oni koji su uzrokovali e, krizu u Španjolskoj, a to su oni E, koji su zapravo poticali nekretninski mjehur, a to su zapravo bili privatni investitori, e, banke, e, građevinski nositelji projekata. Na koncu neće oni platiti cijenu. Drugim riječima, oni koji moraju pokriti troškove koji su najviše opterećeni su zapravo na dnu E, postoje veliki problemi što se tiče nezaposlenosti mladih, e, opće nezaposlenosti i sve više dolazi do jaza, do nejednakosti. Da, mi imamo osjećaj da Španjolska doista izlazi iz e, tog balona i vidi se svjetlo na kraju tunela, međutim postoji cijena koju je potrebno platiti, međutim e, cijenu neće platiti oni koji su profitirali od tog nekretinskog mjehura. Što biste odgovorili tim ljudima, uključujući meni? Složio bih se da je kreditni rast bio jedan od glavnih uzroka e, problema i E, to je nešto o čemu sam govorio tijekom e, uvodnih izlaganja. E, to je povezano sa nekretninskim mjehurom, zbog čega je došlo do problema u pogledu poreznih primitaka i troškova koje mora nositi španjolsko gospodarstvo. Dakle, glavna cijena, odnosno glavni razlog programa financijske pomoći bio je izbjeći da se ponovi takva situacija. Moram reći da u Španjolskoj mi nemamo bailout u bankama, e, mi ne spašavamo banke nego spašavamo štediše. E, dioničari su izgubili sve. E, došlo je do promjena što se tiče timova koji upravljaju bankama. Definirali smo gornje granice što se tiče plaće za zaposlenike banaka, za menadžere uklonili smo određene e, veze koje su dovodile do problema što se tiče promesa, a osim toga uveli smo transparentnost e, na mjestima gdje su postojali problemi u prošlosti. E, drugim riječima, moram reći da moramo dovesti novi kapital injekciju kapitala u bankama. To je nešto što je velika poteškoća i što je vrlo zahtjevno i košta jako puno. jer može dovesti do financijske krize i smanjenja aktivnosti, što bi mogao biti veći problem nego ona kriza od prije pet godina. No, e, mi moramo pokušati izbjeći, kao što sam već rekao, one pogreške koje smo učinili u prošlosti. A kako bismo ih izbjegli, moramo kontrolirati neravnoteže što se tiče razvoja španjolskog gospodarstva. Moramo pažljivo pratiti e, kretanja što se tiče kredita. Moramo pažljivo e, pratiti kretanje cijena nekretnina isto tako situaciju što se tiče vanjskog deficita. I e, moramo imati potpuno drugačiji model rasta. Ne možemo živjeti na kredit. Moramo e, živjeti temeljem učinkovitosti i konkurentnosti. To su osnovne smjernice novog gospodarstva u Španjolskoj. Osim toga, e, postoje vrlo pozitivne naznake što se tiče tiče španjolskog gospodarstva. Znam da ste vidjeli kretanja što se tiče izvoza i e, e, povratak povjerenja i što se tiče investicijskih tokova u španjolskom gospodarstvu. Sve su to jasne naznake da je došlo do ponovne uspostave povjerenja i e, pozitivnog razvoja. Međutim, ako se postavlja pitanje koja je glavna pouka iz našeg iskustva, s obzirom na banke, štedne banke u proteklih nekoliko godina je činjenica da je transparentnost i jasnoća glavni čimbenik koji nam može pomoći da vratimo vjerodostojnost. Uvijek govorim da je daleko važnije kada govorimo o obveznom kapitalu da pokušamo eliminirati određene nedoumice što se tiče e, situacije koja postoji u našim bankama. Ako je bankarski sustav e, solventan, odnosno ako nije solventan, onda je jako teško ostvariti pravi oporavak. Mislim da smo u Španjolskoj uspjeli e, stvoriti temelje za uspostavu solventnog sustava. Nadam se da će, zahvaljujući e, pregledu kvalitete aktive i e, stres testu, vratiti povjerenje i e, da ćemo unijeti dodatnu transparentnost. Hvala. Hvala gospodine ministre. Hvala vam u ime GUA, gospodin Bilmejer. Hvala vam. Vi ste došli ovamo reći da postoji umjereni optimizam u Španjolskoj. No istina je da to nema nikakve veze sa stvarnošću, sa strašnom stvarnošću u kojoj živi naša Španjolska, naša država i nešto što nismo vidjeli još od kraja diktatura. Dakle, vi branite diktat trojke, režete plaće, usluge, javne usluge i nedavno nedavni e, brojevi o nezaposlenosti, dakle pad nezaposlenosti, nije zbog toga što e, su stvorena ravna nova mjesta, e, više od 190 tisuća radnih mjesta je zapravo nestalo, već su ti rezultati posljedica toga što mladi zapravo uopće nestaju iz te statistike. 60,8% od ukupnog broja nezaposlenih već godinu dana traži, dulje od godinu dana traži posao i problemi što ste se vi, vi počeli baviti gospodarskom politikom kako bi riješili javnim sredstvima problemi koji su nastali zbog privatnog upravljanja financijskog sektora, a to je sve dakle bilo organizirana grupa poduzetnika i financijskog sektora koji je u našu zemlju doveo u slijepu ulicu. Jer radnici i radnice, građani nemaju zašto plaćati E, greške privatnih tvrtki koje su bile u centru, u centru aktivnosti. I vi to znate bolje i mene, zato što, bolje od mene, zato što ste vi sami radili u jednoj tvrtki u tom, u tom sektoru. I zbog toga taj vaš optimizam zapravo uopće ne, mm, nema veze sa stvarnošću. Recite to radnicima s cijele Španjolske. Tvrtke koje zatvaraju osobe i obitelji koje nemaju ništa od ovog optimizma. Nedavno je multinacionalna tvrtka Coca-Cola će otpustiti više od 700 zaposlenika u Alicante, u u Balearima. To je, to je stvarnost. Ti e, radnici ne mogu vidjeti taj umjereni optimizam, niti svi ostali nezaposleni u Španjolskoj. S druge strane, ono što traže je promjena gospodarske politike, da ne moraju radnici plaćati greške E, privatnika. Htio bih vam postaviti pitanje. Jedan dio našeg državnog duga, jedan dio e, duga e, potiče zapravo špekulacija i središnja banka ne može pružati direktnu pomoć tvrtkama, već to, taj novac pruži jednoj banci koja onda dakle, ga prosljeđuje dalje. To je zapravo špekulacija. I zato vas tražim e, da učinite mm, dakle, jednu reviziju da vidimo zapravo koliki je taj dug. Mi u ljevici, ujedinjenoj ljevici u Španjolskoj, doista želimo pojasniti građanima o čemu govorimo kad govorimo o dugu. Dakle, da se definira što se točno duguje i što je rezultat špekulacija. I e, na kraju znam da ste vi ministar gospodarstva i vlada narodne stranke kao mantru ponavlja sad pred izbore da je sve dobro i da idemo u dobrom smjeru, no povjerenik Oli Ren, ne znam jeste li čuli njegovu izjavu, gospodin Oli Ren kaže da moramo čekati još deset godina e, ne bismo, da bismo postigli istu razinu zaposlenosti od one prije krize. I povjerenik je također, zapravo jedan drugi povjerenik je rekao da nije dovoljno naći radna mjesta za riješiti probleme a, govornik je prekinut. Evo sad ću završiti. Mislim da je realnost e, surova i da od umjerenog optimizma nema ništa. Mislim da postoje razlozi za umjereni optimizam s obzirom da problemi u španjolskom gospodarstvu jesu veliki i situacija je stvarno teška na tržištu rada. Istina je da pad nezaposlenosti je dijelom i rezultat statističkih podataka, ali s druge strane morate gledati dakle, sve na dvije strane, da u zadnjem kvartalu protekle godine po prvi puta smo od početka krize imali e, stvaranje novih radnih mjesta u Španjolskoj. Ne razumijem e, problem revizije e, Španjolske banke su pod nadzorom Španjolske narodne banke za nekoliko mjeseci će biti pod nadzorom i Europske središnje banke, tako da što se toga tiče to je jasno. Ne znam da li znate dakle da postoji javni deficit koji se ne financira i da se taj zapravo ne financira došlo bi do kolapsa svih španjolskih e, usluga, a to vjerujem da ne želite. Tako da mislim da sam vas e, krivo razumio zapravo što ste me htjeli pitati. Ono što mogu reći je ono što se događa, je situacija u kojoj španjolske banke dakle financiraju određeni e, javni dug i nadamo se da će kroz prolazak vremena sa poboljšanjem dakle situacije jer postoje ljudi koji ulažu u javni španjolski dug i to ljudi diljem svijeta tako da se nadam da će se ostaviti mjesta i za financiranje realnog sektora financijska situacija španjolske je danas puno bolja nego prije dvije godine a dakle španjolska državna blagajna ove godine mora danas pronaći ove godine pronaći 75 milijardi eura u koje su uključene 23 milijarde eura za financiranje e, autonomnih regija kako bi se u Španjolskoj održale javne usluge koje su naravno temelj e, socijalne države. E, gospodin Terho. Hvala. E, gospodine ministre, hvala još jednom što ste došli na naš odbor. Drago mi je što ste nam dodijelili umjereno dobre vijesti, primjerice e, što se tiče oporavka tržišta. Međutim, još uvijek postoje određene opasnosti i prema napisima u novinama bankija je suočena s ogromnim problemima što se tiče duga u bilanci. E, Smatrate li da e, španjolske banke sada mogu samostalno poslovati i da više ne trebaju pomoć? Hvala. Ja sam uvjeren e, da će se španjolske banke moći uspješno nositi s poteškoćama i da će imati dobre rezultate i što se tiče stres testa koji se predviđa. Hvala. Hvala vam. Eh, gospodin Hvala lijepa. Eh, hvala lijepa gospodine ministre na izlaganju i informacijama o kretanjima španjolskog gospodarstva. Mislim da su to dobre vijesti za Europu. Eh, ne samo da je dobro za Europu da dolazi do oporavka španjolskog gospodarstva, nego je to i dobra vijest s obzirom na pitanje izbora različitih politika i donošenja odluka. Nekorektan je paradoks taj e, da oni koji rješavaju probleme ponekad, ponekad doživljavaju veće kritike nego oni koji su uzrokovali probleme. Naravno, oni koji su uzrokovali probleme su pobjegli. I Mislim da postoji rizik da ćemo imati pogrešnu perspektivu što se tiče e, politike provedbe reformi koje su potrebne. Kako ja to vidim, u budućnosti postoje dvije mogućnosti. Ili ćemo pokušavati rješavati svaki problem na način da trošimo više, da stvaramo dodatni deficit e, i onda će se mašinerija ponovno pokrenuti. To je stara filozofija. E, čuo sam to popodne od nekih kolega koji e, govore o tome kao nekom rješenju, a s druge strane postoji mogućnost e, štednje i reforme. Reformirate e, proračunsku politiku, e, strukturne uzroke problema u gospodarstvu. To je ono o čemu ste ovdje govorili. Molio bih vas ako možete da procijenite e, u kojoj su se mjeri pogoršali problemi Španjolske što se tiče e, problema trošenja vlade Zapatera, jer to je nešto što je jako važno. E, oni su mogli rješavati probleme tako da ih preskoče, odnosno troše više. I sjećam se opozicije u Španjolskoj u to vrijeme 2009. Oni su rekli možda se i trebamo ponašati na taj način. Međutim, 2010. to više nisu e, spominjali. E, više nije bilo politički korektno govoriti e, da netko želi raditi poput Zapaterove vlade. Međutim, na koji način ćete postupati što se tiče troškova i kako, što mislite o troškovima Zapaterove vlade? No, eh, ja zapravo više volim gledati prema naprijed nego prema natrag. Međutim, nastojem biti objektivan. 2007. smo ušli u krizu i zapravo smo imali dobru fiskalnu poziciju. Eh, imali smo fiskalni eh, suficit od 2% BDP-a i imali smo 20 postotnih poena ispod europskog prosjeka. Međutim, što se tiče fiskalne politike u Španjolskoj, Mi smo e, imali e, smanjenje i e, iz viška smo došli u deficit. I mislim da nije problem samo sa našom fiskalnom politikom. Glavni problem španjolskog gospodarstva bio je taj što smo zapravo previdjeli pravi problem španjolskog gospodarstva, a to je prijenos duga. A taj prijenos duga je bio najveći u bankarskoj industriji. Ne znam da li znate, mi smo e, praktički zatvarali oči pred e, situacijom u bankama. A onda, naravno, 2011. početkom 2012. taj balon se rasprsnuo. Vlada je u roku od tri mjeseca morala obaviti određene aktivnosti koje nisu obavljene tijekom 3-4 godine. To je bio glavni problem s kojim smo se suočili. Istodobno, e, što se tiče tržišta rada, situacija je bila posebno kritična. Niti jedna druga zemlja e, nije bila suočena s takvim velikim padom zaposlenosti kao Španjolska od početka krize. Mislim da postoje dvije osnovne značajke što se tiče krize u španjolskom gospodarstvu, po čemu se mi razlikujemo od naših kolega u Europi. Kao prvo, Mi nismo imali niti jednu godinu oporavka u, u Europi, to nije bio slučaj. A kao drugo, utjecaj na tržište rada. Ono što je neobično, siguran sam da ste to primijetili. Ovaj program e, fiskalnih poticaja koji je proveden između 2007. i 2009 podudarao se i sa rastom nezaposlenosti sa 8% na više od 20% u te dvije godine. Dakle, sve u svemu, glavna pouka i glavni zaključak koji možemo izvući je da vlade moraju posvetiti pozornost strukturnim reformama i strukturnim neravnotežama do kojih je došlo, gubitku gubitku konkurentnosti, nekretninskom balonu, e, vanjskom deficitu. E, to su e, glavna područja na koja moramo obratiti pozornost i kao što sam rekao, to nisu problemi koje možete riješiti samo monetarnom ili fiskalnom politikom. Mm. hvala vam. Ministre, a sada gospođa Maletić u ime Pučana. Pozdravljam ministra i zahvaljujem na dosadašnjem izlaganju i odgovorima i na početku bih željela čestitati jer ste zaista primjer vlade koja je preuzela vodstvo u teškim trenucima i odmah ste započeli sa konkretnim reformama pa imamo svi skupa prilike vidjeti pozitivne promjene već dvije godine nakon. Znači u trećem kvartalu 2013. vi ste pokrenuli rast, preokrenuli trendove, vraćate povjerenje investitora sektora i podižete konkurentnost španjolskog gospodarstva i to je zaista za čestitati no ipak još dosta je reformi pred vama i sami ste sad rekli da morate raditi na podizanju učinkovitosti zdravstvenog sustava nastaviti mirovinsku reformu reformu poreznog sustava financijskog sustava reforme tržišta rada to su sve vrlo teške reforme i mjere koje se moraju provoditi zanima me koliko u provođenju reformi postižete u španjolskoj društveni konsenzus u smislu da e, pri donošenju odluka prije nego što krenete s promjenama pozivate e, poduzetnike neprofitne organizacije civilno društvo lokalne jedinice da se svi zajedno složite oko promjena koje treba provesti i je li vam to bilo važno u uspješnosti provedbi reformi to je prvo pitanje drugo pitanje koje su e, mjere koje ste proveli u sklopu fiskalne konsolidacije a provedene u sklopu procedure prekomjernog deficita bile kratkoročne i možda najteže i najbolnije koje biste istaknuli e, to posebno ističem jer i u republici hrvatskoj sad razmišljamo što napraviti i onda se nameću teške mjere poput smanjenja plaća ili mirovina ali to sve skupa smanjuje konkurentnost e, povećava siromaštvo a to kao europska unija ne želimo naravno da nam se događa. Evo, zahvaljujem. Ministro Hvala, hvala vam na čestitkama. Ja mislim da trebamo čestitati svim španjolskim građanima. Nije samo vlada zadužena i zaslužna za provođenje tih politika. Smatram da su da je čitavo španjolsko društvo dalo svoj doprinos i Mislim da mi kao političari to moramo prepoznati. Naime, ponekad je teško objasniti građanima da se poduzimaju određene mjere koje su teške i da će te mjere na kraju dovesti do oporavka u gospodarstvu. Međutim, smatram da je španjolsko društvo pokazalo odgovornost i zrelost, te da su građani shvatili da je to jedini put da se iziđe iz krize. E, u tom smislu mislim da treba odati priznanje zrelosti španjolskog društva. Što se tiče fiskalne konsolidacije, mogu vam iznijeti neke brojke. Primjerice, 2011. E, godine španjolska vlada je ustanovila da javni deficit iznosi oko 9,3% BDP-a i to smo smanjili na 6,8%. Zatim smo to morali učiniti, e, pritom smo zadržali naknadu za nezaposlenost, što je povećalo rashode za 5 milijuna eura i istovremeno smo je došlo do e, povećanja za 5 milijardi eura u rashodima i dakle ukupno je to dovelo do povećanja od 30 milijardi eura. E, bilo je i određenog povećanja u porezima u iznosu od 4,5 milijarde eura. E, svi napori koji su išli u smjeru fiskalne konsolidacije bili su neophodni. E, dakle, mi smo to morali poduzeti E, budući da je bilo vrlo teško pronaći sredstva i kako bismo smanjili pritisak na javne financije, e, morali smo poduzeti te mjere. I u tom smislu treba prenijeti dvije poruke. Kao prvo da se uvodi red u javne financije i to na svim razinama, ne samo na razini središnje vlasti nego i na regionalnoj i lokalnoj razini i s druge strane morate pokazati da poduzimate strukturne reforme koje će u budućnosti dovesti do gospodarskog rasta. Dakle, e, konsolidacija javnih financija uz istovremeno poticanje gospodarskog rasta u srednjem roku. Hvala. U ime socijalista gospodin Baldini. Gospodine predsjedavajući, ja sam pripremio nekoliko pitanja ali obzirom da nema puno vremena a i kolegica maletić je pokrila jedan dio mojih tema što mi je vrlo drago ovaj, ovom prilikom bih htio čestitati vama i vašoj zemlji španjolskoj na <clears throat> provedenim strukturalnim reformama izraziti zadovoljstvo što ste uspjeli preokrenuti negativne pokazatelje u ekonomiji posebice na polju gospodarstva ono što sam ja htio pitati ali na neki način su pitanja već postavljena vezano je uz recimo ono što može biti zanimljivo i za našu zemlju Hrvatsku odnosno za cijelo područje jugoistočne Europe gdje traje jedna od najtežih ekonomskih kriza osobito u zemljama koje su članice Europske unije. No, e, kako su ta pitanja na neki način pokrivena ja bih se zadržao samo na jednom pitanju koji se ne tiče uopće onoga što sam do sada izlagao naime radi se o tome da li španjolska vlada podržava međuvladini pristup za fond razrješavanja ili razrješenja takozvani resolution fund i ako je to tako zašto mislite da je to bolje rješenje nego da se postavi po mjeri zajednice znači community method. Evo, to je bilo moje jedino pitanje. Hvala na odgovoru. Well, respect to the intergovernmental uh, uh, approach. A što se tiče međuvladinog pristupa koji ste spomenuli, moram istaknuti da španjolska vlada podržava takav pristup i izmjene um, ugovora iz sljedećeg razloga. Mi smatramo da je to bilo najbolje od ponuđenih rješenja. Ono nije idealno, ali to je možda jedino rješenje koje nam je na raspolaganju i koje nam omogućuje da ostvarimo napredak u području projekta bankovne unije. Zato smo mi dali potporu tom pristupu. Istovremeno riječ je o vrlo osjetljivom pitanju. Bilo je teško doći do dogovora, svi su morali učiniti određene ustupke, a najgori mogući scenarij bio bi da nije postignut dogovor o bankovnoj uniji. To bi uistinu odaslalo vrlo negativnu poruku kada je riječ o budućnosti eurozone. Iz tog razloga je Španjolska oduvijek bila konstruktivna u svojim razgovorima s parlamentom kako bi se došlo do dogovora. Naravno uzeli smo u obzir sve mogućnosti koje su bile na raspolaganju i s obzirom na to mi smo smatrali da je najbolje e, zapravo dati potporu takvom pristupu. U ime europskih pučana gospodin Pascal. Hvala vam. Hvala i vama, ministre, što ste danas ovdje s nama. I da uvijek pokazujete isti elan. Mm, vidim da ste skromni, ali istovremeno mislim da možete biti vrlo ponosni na sebe. Ovakva velika promjena španjolskog gospodarstva u, e, dakle, samo godinu dana od kad ste se prošli puta pojavili pred ovim odborom Mnogi spominju da je za to zadužen spas Španjolske. Oni koji su najviše e, tražili taj spas, smatrali su, bili su zapravo najveći krivci za ovo što se dogodilo. Smatram da je važno jasno reći odakle se kreće kada e, planirate ići na ovakav put. A ovo je bio vrlo težak put. Prije dvije godine najglasniji, e, najautoritarniji glasovi Europe su se uključili u rješavanje naše krize. Ovi rezultati, gospodine ministre, vi ste protagonist, iako ste skromni u ovom oporavku. I mislim da ste da su Španjolci morali učiniti jako puno žrtvi. No vi ste protagonist ovog oporavka, ovih napora. Gospodin Barroso se e, nedavno žalio da se e, za sve krivi komisija. I mislim da imam pravo, mislim da se slažem s njim što se žali. I da zapravo sve ono što je loše dolazi od komisije. No, no zapravo moramo uzeti u obzir sve faktore zato što e, nakon što sam ovo rekao patetično je slušati španjolsku oporbu ovdje smo čuli i radikalne i umjerene glasove to jest poruke reći da sve ono dobro što je učinjeno je e, od strane Dragija a rezovi su od vlade to nije dobar diskurs i zapravo samo pokazuje mm, vrlo veliko neznanje. Ono što je učinjeno u Španjolskoj je primjer odlične suradnje između Europske unije i jedno od njezinih zemalja članica. I Europska unija kojoj svi pripadamo je korisna i uspjela je pomoći i izvući iz teških situacija kroz zajednički rad u koji je svaka strana uložila svoje napore. Smatram, gospodine ministre, da vam moramo čestitati na onome što ste učinili, jer morali ste povući teške poteze i žrtve i to ste učinili. A sada je red na mikrogospodarstvu. Shvaćam da je teško donijeti mjere, dakle, govori se da banke moraju dati kredite malim i srednjim poduzećima. Vi koji, dakle, ste dio ovakve reformističke vlade koju nismo imali do sada u povijesti Španjolske, dakle, nakon ovih velikih poteškoća, kada smo došli ne do kraja žrtvi, ali ipak do, do svjetla, koji popis mjera za razliku od oporbe koja traži da se odgodi e, reforma tržišta rada, zanima me na kojim reformama radi vlada ne bi li olakšala život malim i srednjim poduzećima koje čine 90% španjolskog gospodarstva i koje doista trebaju snagu za nastavak. Hvala vam. Hvala vam, Luis. Izvolite, ministra. Najprije bih naveo poreznu e, reformu koju ćemo uskoro odobriti. E, dakle, moramo potaknuti štednju, potaknuti ulaganja, potaknuti razvoj malih i srednjih poduzeća, pokušati ukloniti mnoge poteškoća koje sada imamo. Ta će reforma potaknuti poduzetničke aktivnosti malih i srednjih poduzeća. To je u ovom trenutku prioritet vlade. D u drugom mjestu je dakle zakon o e, priznavanju profesionalnih e, kvalifikacija. On na tome radimo sa Europskom komisijom i tu ćemo dakle učiniti da oni koji su dakle završili strukovno e, obrazovanje dakle da unaprijeduje svoju situaciju i na taj način ćemo ukloniti čitav niz poteškoća koje još uvijek postoje u tom sektoru. Zatim španjolska vlada će odobriti u sljedećih nekoliko dana jedan financijski zakon koji će olakšati sve one postupke koje ima veze sa rizičnim kapitalom kako bi se napokon kapitalizirala male i srednja poduzeća e, Španjolske te e, fondovi za ulaganje. Zato što dakle, postoji instrument likvidnosti, a u Španjolskoj su, kao što znate, smo imali problema sa zakašnjenim plaćanjima. Osim toga, radimo na razvoju financijskih, e, alternativnih financijskih instrumenata, to je, na primjer, tržište, e, dakle definiranja tržišta plaćanja za male i srednja poduzeća te nove, nove kredite poput recimo stambenih e, kredita. U sljedećih nekoliko mjeseci ćemo nastaviti sa poreznim reformama i to će biti temeljno zato što mislim da postoji konsenzus da u Španjolskoj imamo problem sa ubiranjem poreza te e, s učinkom našeg poreznog sustava na gospodarski rast. Te radit ćemo isto tako na e, liberalizaciji e, tržišta usluga. U ime socijalista gospodin Presado Molim vas samo da ostavite jednu minutu ministru da vam odgovori. Hvala vam. Kada govorimo o europskom gospodarstvu, um, govorimo o anemičnom i slabom gospodarstvu i vjerujem da postoji um, dogovor o tome da se moramo krenuti prema jednoj snažnijoj e, gospodarstvu kako bismo dali perspektivu našim cijelom jednom naraštaju mladih ljudi. Nisam sad htio voditi internu raspravu. Htio bih vas pitati o doprinosu Španjolske u napređenju europskog projekta. Na primjer, bankarska unija. Kaže se da nam treba operativna bankarska unija od prvog trenutka. I sada, zašto se nisu slijedili isti kriteriji kao europski stabilizacijski mehanizam? I da bude operativan od prvog trenutka. Drugo pitanje, zašto smatrate da parlament mora prihvatiti međuvladin sporazum? I treće, Španjolska je vrlo zainteresirana da od prvog trenutka imamo tu sigurnosnu mrežu. Zatim unapređenja bilanci. Međunarodni monetarni fond kaže da je potrebno da Eh, nefinancijske organizacije dakle imaju pozitivne balance kako bi se potaknuo eh, trajni gospodarski rast. Zatim održivost javnog duga. Španjolska mora analizirati svoje politike, eh, mora se okrenuti rastu, no postoje stručnjaci i vodi se rasprava da li dakle treba postojati fond za spas. I dakle staviti, dakle moramo dovesti u red javne dugove i oni moraju postati održivi. Zatim, strukturne reforme. Strukturne reforme zahtijevaju ulaganja, stoga treba definirati pravila koji će definirati resurse ili ćemo se opet baviti problemom konvergencije. Ako u eurozoni ne postoji instrumenti, i još jedan važan aspekt, e, porez na financijske transakcije. Smatramo da je riječ o vrlo važnom elementu zato što i druge industrije mogu snositi troškove financijske industrije, tako da je u redu da to učine i oni. Zanima me što vi mislite o tome. Hvala vam. Ovo što se tiče bankarske unije, e, glavni princip je da to moraju platiti, da neće to platiti države, već da to moraju platiti banke. Napravit će se jedan sustav dakle Bejlina, tako da će se najprije primjenjivati pravila o pomoći države i ako banka treba kapital, dakle će se različiti rezovi i, od, i tu onda stupa na snagu zajednički mehanizam. Postavili ste pitanje koje je ključno, a to je dakle Španjolska će biti treći e, dakle platitelj u tom fondu da, da, davat ćemo oko 16 od 17% od ukupnog iznosa. I to će platiti banka, to je jako važno. Tako da imamo bail-in, dakle raspodjela sredstava između dioničara i tako dalje. I tu radimo prema načelima direktive o konkurentnosti te buduće direktive o rješavanju i nakon toga će fond dati sredstva koje će platiti same banke. I tako će se neće utjecati na dakle, mm, građane. Jedini instrument koji smo imali na raspolaganju za brzi za brzo rješavanje dakle svega što se tiče ekonomske E, bankarske, bankarskog gospodarstva. I naravno nije riječ o idealnom sistemu, ali nije ni, ni malo e, jednostavno i vjerujte mi najbolje je kojeg imamo. Održivost javnog duga. Dakle, to ovisi o tri faktora dakle od e, primarnog deficita, o vrsti kamatnih stopa te o nominalnoj situaciji gospodarstva. Dakle, sve to utječe na održivi e, javni dug. U Španjolskoj radimo na nekoliko tih čimbenika. Kamatna stopa, trošak izdavanja duga je značajno pao i sada e, zapravo produžujemo trajanje kredita zatim smanjenje javnog deficita. Čini mi se da ćemo to uspjeti ostvariti 2016. godine i riječ je o pozitivnom elementu budući razvoj. Te na kraju vratit ćemo se na stope rasta BDP-a, dakle od onih prije kriza. Naš output je pao za 7% od početka krize i vrlo je teško, naravno e, i BDP je znatno pao i jako je teško to ponovno uskladiti. Tako da ako ne budemo to uspjeli e, definirati, zapravo uskladiti, onda jedino tako možemo doći do e, Održivost javnog duga. Što se tiče strukturnih reforma, kad govorimo o instrumentima zajednice, i Španjolska je u Ekofinu rekla da već imamo milijardu eura za korištenje kroz strukturne fondove, a i za eh, istraživanje i razvoj. Španjolska je zapravo dio jednog programa suradnje s ostalim zemljama, sa još desetak zemalja, i tu očekujemo rezultate u sljedećih nekoliko mjeseci da vidimo koja će biti, koji će zapravo biti doseg tih sredstava. Dakle, i da se stvore dakle, novi resursi, ali i da se ne stvore novi problemi na tržištu. Hvala vam ministre. U ime liberala gospodin Torvales koji će postaviti eh, svoje pitanje. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala ministre. Ispričavam se što sam zakasnio na sastanak. Bili smo na trijalogu o fondu za ribarstvo. Nadam se da će to i pomoći i španjolskoj ribarskoj floti dugoročno. E, ja ću preskočiti čestitke. E, vjerojatno postoji tračak nade na obzoru. U posljednjih nekoliko tjedana bili smo u posjetu programskim zemljama, vidjeli smo s kojim se poteškoćama suočavaju i mogli smo uočiti u gotovo svim zemljama da nema učinkovitih mjera za poboljšanje europskog vrijednosnog lanca. Dakle, to je stvarni problem i u Portugalu i u Grčkoj Mislim da je to dio problema koji imate i u Španjolskoj i zanima me što možemo učiniti kako bismo to unaprijedili na razini Europske unije. E, postoji povijesna poveznica između socijalnih i ljudskih prava i gospodarskog rasta. Mislim da se to tiče i ženskih prava. I zanima me jeste li uistinu na pravom putu kada je riječ o poštivanju ženskih prava i gospodarskom rastu. Vjerojatno znate na što aludiram. Hvala vam. A ja bih vam htio postaviti pitanje. Dakle, s obzirom na vraćanje španjolske konkurentnosti i gospodarskog rasta, te da li je e, poboljšanje bilance plaćanja nešto strukturalno ili ovisi eto o situaciji? Da odgovorim na vaše pitanje možda postoji nešto što smo previdjeli kada je riječ o programu spašavanja u svim programskim zemljama, a to je vlasništvo nad e, programom. Ponekad se stječe dojam da zahtjevne mjere koje su neke zemlje trebale poduzeti da su one nametnute izvana, politički. I to je nešto što stvara nemire, političke nemire i smatram da bismo to trebali u budućnosti nastojati izbjeći. Što se tiče vašeg pitanja, naime vašeg drugog pitanja, ja mislim da će Španjolska ostvariti napredak i na području ljudskih prava i na području gospodarstva. Mislim da je gospodarski oporavak važan, ali naravno mi smo svi ljudi i ljudi su za nas važni. E, naš je glavni cilj povećati prosperitet i e, dobrobit naših sugrađana. Što se tiče vraćanja konkurentnosti, riječ je o temi koja je nova, koju je teško analizirati, ali vjerujem da ćemo to vidjeti u vrlo skoroj budućnosti u eurozoni. Vjerujem da ćemo vidjeti jednu takvu analizu o tome kako se vraća konkurentnost u ekonomskoj monetarnoj uniji. Tradicionalno je Španjolska radila na povratu konkurentnosti, dakle kroz dakle kroz radu na promjeni na tečaju, radili smo na rastu izvoza na taj način poboljšavali e, bilancu plaćanja, no to je imalo svoju posljedicu, to je bila inflacija. I na kraju je to sve imalo utjecaj na konkurentnost. U Španjolskoj je sada situacija drugačija. Španjolska je vratila konkurentnost, e, pogotovo u posljednje dvije godine. Dakle, radili smo e, na reformi tržišta rada E, isto tako radili smo na reformi ugovora, radili smo na poticanju e, produktivnosti, te dakle na definiranje umjerenih plaća. I na taj način smo zapravo postigli veću fleksibilnost španjolskog gospodarstva. To sve prati i dakle umjerena inflacija, trenutačno imamo 0,3% prognoze španjolske vlade su da će inflacija u sljedećih nekoliko mjeseci biti na 0,5%. Dakle, u liniji sa globalnom inflacijom i to ima pozitivni učinak na španjolsko gospodarstvo, dakle i na potrošače, a i na učinke dakle iz drugog kruga zato što e, se povećava kupovna moć naših građana. Ne znam jeste li vidjeli prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, jer fond, dakle kao što se događa sa svim analitičarima, uvijek dakle daje prognoze za nekoliko godina. No kad govori o bilanci plaćanja, tu je fond ipak pogriješio i pokazuje da Španjolska će imati suficit dakle kad govorimo o kapacitetu financiranja, dakle više od e, ostatka svijeta, zbog toga što je dakle, taj nekretninski balon koji je puknuo u prošlosti, dakle tu je još jako puno kredita koje moramo vratiti i sami znate da to treba vratiti. I ta održivost i unapređenje bilance kroz izvoz nam govori dakle o unapređenju konkurentnosti španjolskog gospodarstva. I mislim da će nam to omogućiti da se vratimo, zapravo da Španjolska ponovno bude stabilna. Hvala vam. Ovime označavamo kraj ovog dijaloga. Hvala vam svima na što ste došli i hvala i ministru. Za mene je doista iznimna čast da na, jednoj od na jednom od posljednjih sastanaka u okviru ovog odbora drago mi je da smo imali priliku ugostiti našeg ministra i drago mi je da čujem da su vam svi klubovi zastupnika čestitali na radu. Još jednom hvala vam i nadamo se da će ovakvi pozitivni trendovi nastaviti još e, sljedećih godina. Sljedeća, sljedeći sastanak nam je u četvrtak u 9 do 12 sati, do 12.30.